Dame i gospodo, 24.7. dogodila se užasna nesreća u Santiago de Composteli. E, to je bila katastrofalna željeznička nesreća. Bilo je 24 e, e, žrtve samo 79 samo nekoliko dana nakon toga dogodila se nesreća autobusa u Italiji gdje je također bilo mnogo žrtava te su nas vijesti šokirale u ime Europskog parlamenta želim izraziti sučut na e, članovima obitelji žrtava Dame i gospode, do izbora za Europski parlament imamo još samo osam mjeseci. U tih osam mjeseci želimo pokrenuti birače u Europi da izađu na izbore. To su osam mjeseci e, u kojima želimo i moramo još uspješno dovesti do kraja neke projekte. Mnogo smo u prošlim godinama već postigli. Ovaj e, parlament je bio vrlo marljiv. Krizne godine koje su iza nas E, su na sreću iza nas, niko više ne govori o egzistencijalnoj krizi eura, ali ipak euro i Europska unija trebaju stabilizaciju u tom smislu e, dobra je vijest pristupanje Latvije eurozoni 1. siječnja sljedećeg godine. Međutim, nezaposlenost je još uvijek e, jako visoka, osobito među mladima i polazim od e, pretpostavke da ćemo u okviru budućih pregovora o višekonjenom financijskom okviru osigurati sredstva za borbu protiv nezaposlenosti mladih nadam se da ćemo biti u mogućnosti osigurati ta sredstva to međutim prema informacijama koja sam do sad e, dobio iz odbora još nije osigurano Isto to važi i za bankovnu uniju. Dame i gospodo, bankovna unija još uvijek nije dovršen projekt. Mi u Europskom parlamentu činimo što je u našoj moći da taj projekt do, e, uspješno dovršimo a to nam je neophodno kako bismo osigurali i pojačali stabilnost u Europi u budućem periodu. Zato vjerujem da će, da će svi zakoni koji su u vezi sa ovim temama u sljedećim tjednima i mjesecima biti uspješno donešeni. E, pritom je od centralne važnosti projekt višegodišnji financijski okvir. Prije ljetne pauze smo e, postigli sporazum o gornjim granicama to nije bilo jednostavno međutim e, većina je pokazala spremnost na kompromise morava vam međutim reći da su e, pregovori koji trenutno koji su trenutno u tijeku da se da me situacija uznemirava ako e, vijeće održi sva obećanja e, koja je dalo e, situacija će biti u redu međutim za sada nemamo naznake da će to biti slučaj ja apeliram na vas da u odborima učinite sve što je u vašoj moći kako bi se taj projekt uspješno zaključio. A sad prelazimo na dnevni red današnje dnevne sjednice. Drago mi je da su sve kolegice i kolege koje su dulje bili odsudni, da su danas ponovo prisutni da su se što se zdravlja tiče oporavili dovoljno da mogu sudjelovati u radu naše dnevne sjednice. Osobito mi je drago što je potpredsjednik Alvaro danas opet s nama. E, želim izraziti želju da će naš cijenjeni kolega Papa Stamkos kojem je bolje, ali još uvijek se nije potpuno oporavio, da će i on e, jednom ponovo sjediti u našim redovima. I želim ovim putem izraziti e, najbolje želje kolegi Papa Stamkosu i njegovim članovima obitelji. Najbolje želje za njegovo brzo ozdravljenje. E, zapisnik e, sa sjednice od 4. srpnja stoje na raspolaganju imali tu